ovom zakonodavnom, u ovom zakonodavcu um, ovaj vlastita inicijativa, uh, vlastita zakonodavna inicijativa završava ovim izvješćem i ja se želim zahvaliti svima na ovom uh, naporu koji je trajao čitav niz godina. Prije više od tri godine Nama je u tajništvo zapravo došla ideja o e, prenošenju načela OECD-a e, u europsko zakonodavstvo vezano uz agencije za kreditiranje izazova. Uskoro, nakon, e, vrlo brzo nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, postali smo jasni da postoji određena odgovornost ne samo prema europskim građanima, već i prema poštovanju novog e, ugovora e, i slovu novog ugovora da e, preuzmemo odgovornost i za ovo područje. S time je naravno došao i vrlo veliki interes za kontrolu javnih izdataka. Ja sam se zapitala što mi kao zastupnici u parlamentu zapravo znamo o aktivnostima Agencija za kreditiranje izazova, posebnice u onom dijelu koji se tiše javnih sredstava. Ja nisam naravno niti u jednom trenutku sumnjala da postoji određena korist za europska poduzeća vezano uz Agencije za kreditiranje izvoza, samo sam primijetila da o njihovom radu znam vrlo malo. Naravno, u skladu sa novim uvjetima i zahtjevima koje je postavio Lisabonski ugovor, odlučeno je da će se kao što je e, u članku 3. i u članku 21. navedeno u ugovoru o funkcioniranju Europske unije uzeti u obzir aktivnosti e, Agencija za kreditiranje izvoza i da će se u skladu s time formirati određeni zakonodavni okvir. U to vrijeme, a i sada, i dalje smatramo da nam je krovni instrument Lisabonski ugovor i njegovi uvjeti. Upravo zato Smatram da je važno da komisija podastre izvješće parlamentu o godišnjoj aktivnosti Agencije za kreditiranje izazova u skladu sa načelima koje propisuje OECD. Ta nova obveza izvješćivanja među ostalim uključuje obvezu da se kaže e, primjenjuju li agencije za kreditiranje izvoza u svojem radu promicanje demokracije ljudskih prava, ostvarivanje ciljeva, milenijskih ciljeva, e, kao i e, osnovne ciljeve koje si je zacrtala Europska komisija u smislu vanjske politike. Izvješće o kojem će se sutra glasovati procjenjuje prvo komisijino godišnje izvješće kao i izvješća zemalja članica vezano uz Agenciju za kreditiranje izvoza za 2000, e, u skladu sa uredbom 1233 iz 2011. godine. Mislim da je izuzetno važno da kada govorimo o izvješćima ovakve vrste, posebno stavimo naglasak na to na koji način agencije za kreditiranje izvoza e, prilikom određivanja premija uključuju i e, obračunavaju rizike vezane uz onečišćenje okoliša ili zaštitu okoliša. Također, mislim da je izuzetno važno skrenuti pozornosti na to na koji način komisija mora ocjenjivati takve izvješće. Sljedeće izvješće komisije zasigurno će biti mnogo bolje. Ja želim zahvaliti zahvaliti svim kolegama koji su e, omogućili u sklopu ovog zakonarnog pristupa e, da omogućimo da Europska unija bude ujednačenija u smislu zaštite okoliša, demokracije ljudskih prava. Sljedeći U vrijeme kapitalističke globalizacije izuzetno i sve veće povezanosti gospodarstava Izuzetno je važno da se zadržimo na pravom putu. Agencije za kreditiranje izazove mogu biti dodatni čimbenik u smislu smanjivanja razlika između sjevera i juga ili u smanjivanju razlika između općenito heterogenih e, gospodarstava u Europskoj uniji. Postoji vrlo jasan kontrast između onih koji se zalažu za apsolutnu konkurenciju i tržišno natjecanje u kapitalističkim okvirima, neovisno o svemu drugome, i onih koji se zalažu za drugačiji pristup. Postalo je jasno da to upravljanje tržišima nevidljivom ruke može biti katastrofalno. Sljedeći govornik. Povjerenica Gagan Quinn, riječ izvolite. Željela bih zahvaliti e, posebice izvjestitelju Jadotu Janiku i njegovoj predstavnici e, na ovom e, izvješću koje se tiče Agencije za kreditiranje izazova. Sveobuhvatna kriza zapravo je otkrila koliko je zapravo važno imati adekvatno financiranje na globalnoj razini. Agencije za kreditiranje izvoza u tom smislu igraju jednu od ključnih uloga i zbog toga je izuzetno važno da one postanu našim strateškim partnerom i da podrže europske izvoznike. Isto tako, izuzetno je važno da na europskoj razini postoji odgovarajuća doza transparentnosti o tome na koji način agencije za kreditiranje izvoza posluju i što posežu. To je sastavni dio e, uredbe 1233 2011. godine i mehanizama za izvješćivanja koje je ta uredba uvela. Na kraju e, ovog prvog izvještajnog razdoblja u skladu s ovom uredbom želim reći sljedeće. Europska komisija smatra da države članice i e, izvješća koja su poslale jasno ukazuju na e, sve ono što uredba 1233 iz 2011. godine postavlja kao uvjet a to je u skladu člancima 3 i 21 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebice želimo istaknuti da su se e, osvrnule na politike koje se odnose na e, djelatnost kreditiranja izvoza na koje se posebno referira uredba e, smatramo da je izuzetno važno dati odgovarajuće povratne informacije svim uključenim stranama Europska komisija, želim vam zahvaliti na potpori koju ste dali ovom izvješću i na potpori koju dajete u uspostavljanju e, nove međunarodne radne skupine koja će se baviti e, agencijama za kreditiranje izvozem. E, Kina kao još neke zemlje postale su ključnim igračima i njihov aktivni angažman postaće jednim od ključnih izazova. Europska komisija i dalje će vas izvještavati o razvoju situacije u ovom području. Hvala gospođo povjerenice. Time je i posljednja rasprava večeras završena. Glasanje o ovoj točki dnevnoj, dnevnog reda e, održat će se sutra u 12 sati. Sljedeća dnevna sjednica počinje sutra u utorak 2. srpnja u 8.30. Dnevni red je objavljen.